Dobar dan svima. Molim sve članove da sjednu. Buenos días a, a todas y a todos. Espero que... que... Dobar dan protiv, suzdržani. Provjerimo elektronički. Usmeni amandman 3. Otvaram glasanje. Se cierra la votación. Zatvaram glasanje. Odbije se. Ne, samo malo. Usvaja se, usvaja se. Predsjednik se ispričava. 29 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmeni amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada glasamo o konačnom tekstu sa amandmanima. Otvaram glasanje. Usvaja se 16 na 1 i 4 suzdržana. Pa sad možemo E, Krenuti na glasanje sljedeće točke dnevnog reda, također proračunski postupak. 6.0 za, protiv, suzdržani usvaja se. 61, 61 za, protiv, suzdržani usvaja se. 6162, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6163 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6164 za,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 6176 drugi dio za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali provjerimo elektronički drugi dio amandmana 6176. Se cierra la votación. Zatvaram. Odbija se.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 Usvaja se 6168. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne, oprostite. Taj se uopće ne razmatra i to zato što je usvojen 6150. Znači 6151 za, protiv? Suzdržani? Odbija se 6159 za. Prvi dio. E, protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 6169 za. Ne, taj se ne razmatra, oprostite. 6152 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6171 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6153 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6154 za, protiv, protiv, suzdržani. Provjeravam elektronički. 6154, otvaram glasanje. Se cierra la votación. Aprobada. 6155, a favor, en contra, abstenciones, aprobada. 6156, a favor, en contra,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 na suradnji. Sada možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Mislim da ćemo morati pričekati jedan čas jer imamo razmjenu više na svijeću, moramo pričekati da dođe vijeće. Ne, to je u 9.45 pa ćemo onda kratku stanku napraviti pa ćemo imati vremena za kratku kavicu i nastavit ćemo u 9.45 za sljedeću točku na dnevnom redu. Hvala.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

pređemo onda na sljedeću točku dnevnog reda. Raspravu koje imamo sa predsjedništvom vijeća. S nama je gospodin Viktor, ministar rada, socijalne skrbi i obitelji, koji će predstaviti prioritete predsjedništva u sljedećih nekoliko mjeseci, naravno sa naglaskom na teme ravnopravnosti e, spolova i ženska prava. On će nam govoriti 15 minuta, a nakon toga ćemo moći postavljati pitanja. Prvo će riječ dobiti koordinatori. I to najviše. responder a, Svatko a pratit ćemo vrijeme cijelo vrijeme. Ako bude dovoljno vremena za drugi krug pitanja, onda ćemo imati. Dakle, molim vas da dobro koristimo vrijeme. Pa, pa pozivam gospodina... E, en sus... Gospodina Richtera e, da iznese svoje komentare. Želim e, mu uspješno i plodno predsjedništvo, jer ako predsjedništvo bude uspješno u ovom području, moći ćemo ostvariti one ciljeve na kojima i mi radimo u ovom odboru. Dakle, viši viši standardi ravnopravnosti među spolovima u cijeloj EU. Hvala. Perez, važene poslankinje, pani Poštovani zastupnici, Europskog parlamenta, dame i gospodo. Kao prvo, htio bih vam poželjeti dobar dan i reći da sedmog Slovačka je prvi put u povijesti preuzela predsjedanje nad Europskom unijom. To je za nas velika čast. Prije 25 godina, sjećamo se, Slovačka republika nije postojala na karti svijeta. Nakon 25 godina sada ima tu čast da preuzima predsjedništvo nad Europskim vijećem. Zato nam je to zadaća koju želimo pristupiti sa velikom odgovornošću. U kontekstu našeg predsjedništva mi bismo htjeli dati doprinos pronalaženju konstruktivnih rješenja koje će biti održiva kako bismo ograničili daljnju fragmentaciju Europske unije. Želimo se približiti što je više moguće europskim građanima, građanima Europske unije. Naš napor i naš rad ima za cilj jačanje povjerenja građana u zajednički europski projekt. Za mene je to stvarno čast biti danas ovdje s vama, zastupnicima i zastupnicama odbora za ženska pitanja, kako bih vam dao pregled prioriteta i aktivnosti slovačkog predsjedništva. Ova mogućnost razmjene gledišta smatram da je mogućnost za zajedničko razmišljanje o sljedećim koracima koje trebamo poduzeti. To su jako važni koraci kako bismo još više smanjili nejednakost između spolova. U tom kontekstu htio bih priznati e, dobar posao koji je do sada odradio Europski parlament, konkretno u sklopu ovoga odbora. Vi se bavite promicanjem jednakosti spolova u Europskoj uniji. Vaša je uloga ključna i vi ste nezamjenjivi. Prijedlozi izvješća ovog odbora su za naše ministarstvo i za naša ministarstva općenito na razini Europske unije e, izvor inspiracije i motivacije za e, odobravanje dokumenata u raznim sektorima, posebice u ovome. I zato smo mi uočili prioritete našeg predsjedništva i uspjeli smo e, usvojiti neka početna gledišta prioritetni ciljevi našeg predsjedništva u pogledu jednakosti spolova i nediskriminacije ogledaju se u zajedničkoj deklaraciji trija predsjedništva u pogledu jednakosti spolova. Mi smo to potpisali zajedno sa našim partnerima Nizozemskoj i Maltom u prosincu 2015. godine. Od tada intenzivno radimo na tim prioritetima. Mi smo se temeljili na prioritetima i ciljevima koje smo si postavili za sektor zapošljavanja i socijalne politike. E, temeljna tema slovačkog predsjedništva u ovom sektoru je da se zajamče radna mjesta i prosperitet danas, ali i u budućnosti. Stvaranje radnih mjesta e, povećavanje zaposlenosti su ključni za razvoj naših društava, ali i za razvoj pojedinih građana Europske unije. Zato slovačko predsjedništvo će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi pomoglo institucijama Europske unije, ali i pojedinim državama članicama da se odobre i provedu norme kojima će se povećati zapošljavanje. U kontekstu ovih prioriteta smatram da je vrlo važno stvarati prikladne uvjete za veću zastupljenost žena na radnom tržištu, na tržištu rada. Mislim da svatko od nas i svatko od vas, poštovani zastupnici, će se složiti s tim da je kondicija sine qua non da bismo postigli taj cilj jamčiti veću uh, uravnoteženost između profesionalnog, obiteljskog i poslovnog života. U prošlosti, odnosno prošle godine, Europska komisija je predstavila inicijativu pod naslovom Novi početak za rješavanje problema neusklađenosti profesionalnog i poslovnog života. E, to je problem koji imaju sve obitelji u kojoj članovi ove člana rade. Obiteljima koji imaju djecu i koje imaju članove obitelji koji trebaju skrb, moraju imati mogućnost uskladiti poslovni privatni život. To vrijedi posebice za žene koje daju uvijek veći doprinos skrbi za one osobe koje trebaju veću pomoć i čuvaju djecu i to čine mnogo više nego što to čine muškarci. Naše predsjedništvo želi dati doprinos ovoj inicijativi kroz raspravu u kontekstu konferencije stručnjaka koja će se ticati upravo uravnoteženosti između privatnog i poslovnog života, a konferenciju ćemo imati u Bratislavi 20. 9. u Bratislavi. E, mi želimo dati doprinos e, postizanju ove ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Želimo uzeti u obzir sve relevantne faktore, e, posebice dinamiku tržišta rada koja se stalno mijenja. Modeli se mijenjaju, imamo nove tendencije kao što su digitalizacija i problem starenja stanovništva. Jedan od konkretnih ciljeva ove konferencije bit će da reagiramo na trenutne trendove koji su vezani uz oblike ugovora o radu koji su fleksibilniji. Trebamo uzeti u obzir i skrb za djecu i za e, nemoćne članove obitelji. Zato treba vidjeti kakva je distribucija ovih uloga što se tiče spolova. Mi smatramo da će ova konferencija biti platforma e, za razmjenu znanja na razini Europske unije između država članica, ali želimo uključiti i nevladine organizacije, stručnjake i socijalne partnere. Time ćemo postići cilj da ta konferencija dade pravi doprinos u raspravi o ovom izazovu, pa čak i na drugim razinama i tako ćemo imati bolji okvir obiteljskih politika na razini Europske unije. Predsjednice, poštovani zastupnici i zastupnice, e, htio bih vas sve pozvati na tu konferenciju. Neformalni sastanak odbora za socijalnu skrb koje će otvoriti ovu konferenciju bit će forum koji će se posvetiti problemu balansiranja profesionalnog i privatnog života. Stručnjaci i stručnjakinje iz država članica imat će mogućnost raspravljati o praktičnim iskustvima, o praktičnim primjerima dobrih praksi koji su provedeni u državama članicama. Raspravljat će se i o nacionalnim politikama u tom sektoru. Htio bih podcrtati to da e, slovačko predsjedništvo je spremno na pregovaranje o novim e, zakonodavnim i nezakonodavnim aktima u sektoru sklađivanja privatnog i poslovnog života. U tom kontekstu trebamo e, primijetiti da postoji osnovni faktor za povećanje zapošljivosti žena i za njihovu bolju, veću neovisnost. A to je ključni faktor za smanjenje ženskog siromaštva. To će također biti naš prioritet. To je jedna od prioritetnih tema kojom se bavimo u sklopu ravnopravnosti spolova. Naš je cilj da postignemo ono što predviđa strategija Europskoj uniji za 2020. godinu. To je smanjivanje za 20 milijuna broja osoba koje su uh, u opasnosti od socijalnog isključivanja i siromaštva. Već mnogo vremena se borimo kako bismo postigli taj cilj, ali mi se zapravo od njega sada udaljavamo. Europski institut za ravnopravnost spolova izradio je na temelju zahtjeva slovačkog predsjedništva izvješće e, sa e, praćenjem e, platforme iz Pekinga i procijenio je praćenje te platforme sa strane država članica Europske unije. Situacija od 2007. do 2014. je ovdje analizirana i tu smo se koncentrirali na one skupine stanovništva koje su najviše isključene u socijalnom pogledu i koje su pogođene siromaštvom i tu mislim na osobe s invaliditetom, na migrante i na romsku populaciju. Doprinos e, ovog izvješća je i rodna analiza, ali i e, tu imamo i analizu utjecaja raznih socijalnih faktora kao što su pripadnost nekim etničkim skupinama, dob, socijalni status, e, zdravstveni status i tako dalje. Mi smo pokušali pronaći inspiraciju u vašem radu ovoga odbora, posebice što se tiče rezolucije Europskog parlamenta o e, ženama i siromaštvu iz 2004. i 2012. godine, ali tu je i izvješće Europskog parlamenta o ženama sa invalidnošću, o ženama romkinjama i ženama migranticama. E, ovo je politički kontekst na, razini Europske unije i zato mi želimo sagledati elementarne faktore koje povećavaju rizik za siromaštvo. Sagledavamo sve faktore koji mogu poboljšati položaj žena. Siromaštvo u ovom izvješću smatra se kompleksnim konceptom, on ima mnogo dimenzija ne tiče se samo aspekta nedostatka finanskih sredstava, nego je tu i ograničeni pristup e, kulturnim, političkim aktivnostima. Tu postoje mnoge prepreke e, sudjelovanju u društvu i socijalnoj mobilnosti. Vrlo pomna analiza na temelju preciznih indikatora dovela nas je do raznih preporuka koje možemo dati na razini Europske unije. U ovom izvješću predlažu se novi indikatori koji su pronađeno u pogledu siromaštva i koji nam omogućuju bolje procjenjivanje ove teme bez obzira na to radili se o perspektivi spola ili drugim perspektivama. Na temelju naših preporuka mi ćemo pripremiti za sastanak EPSKO-a prijedlog zaključka vijeća i cilj će biti pratiti negativan utjecaj nekih faktora za život muškaraca i žena. Tu ćemo sagledati razne faze njihovog života, ali njihovu ulogu na tržištu rada i u društvu općenito. Koncentrirat ćemo se na one skupine stanovništva koje su najviše u, u najtežoj situaciji. Ovo je aspekt koji trebamo uzeti u obzir kada donosimo akte za smanjenje siromaštva. Mora imati, moramo imati aktivnu politiku na tržištu rada i potporu u socijalnom pogledu. Naša je namjera da damo upravo takve preporuke u zaključcima vijeća. Tu mislim na pripadnost, na primjer na skupinu Roma koji su prilično pogođeni siromaštvom. Poboljšati situaciju mladih Roma to će biti naš e, prioritet i o tome ćemo govoriti na konferenciji u Bratislavi. Predsjednice, poštovani zastupnici i zastupnice, Čast mi je što vas mogu pozvati i na ovu drugu konferenciju u Bratislavi 10. U sklopu našeg predsjedništva mi ćemo također nastaviti sa onim zakonodavnim prijedlozima o kojima se pregovaralo. E, budući da je takva situacija u vijeću, mi ćemo sada raditi na dva specifična prijedloga, a to je Europski akt o pristupačnosti i prijedlog horizontalne direktive o provedbi načela jednakog tretmana, jednakog postupanja. E, prvi pregovori o ovim zakonodavnim aktima započeli su u srpnju ove godine. E, naš je stav u ovim pregovorima bio da pronađemo sve mogućnosti kojima možemo e, što više napredovati. Želim vam time zajamčiti da e, će nam ovi pregovori uvijek biti važni i mi ćemo se zato jako zalagati, posebice što se tiče Europskog akta o pristupačnosti. Pregovori su sada u inicijalnoj fazi a mi ćemo se pozabaviti posebice otvorenim pitanjima e, koja su jako važna u nastavku pregovora. Na primjer, e, područje primjere, primjene ovog e, dokumenta i uvjeta o pristupačnosti. Vjerujem da ćemo učiniti mnoge korake naprijed u pregovaranju u ovom prijedlogu čiji je cilj to da se poboljša položaj osoba s invaliditetom kako bi se te osobe potpuno uključile u život zajednice. Ovaj prijedlog bi trebao također dati doprinos poboljšanju e, primjene načela jednakosti između spolova u pristupanju uslugama i e, sa strane osoba s invaliditetom. Također se trebamo pozvati na konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Što se tiče prijedloga direktive za jednakost postupanja, ovaj odbor se također bavi ovom tematikom i to joj je prioritet i zato mi želimo nastaviti s pregovorima, a ako bude došlo do promjene stajališta, posebice onih zemalja koje su blokirale pregovore, vi ćete o tome biti obavješteni. Osvrnimo se sada na jednakost spolova i na uključivanje rodne ravnopravnosti u druge politike. Ovo će biti slogan za sastanak 7. E, i 8. 9. u Bratislavi. E, tada ćemo imati sastanak skupine koja se bavi tom temom, a raspravljat će se i o e, izvješću instituta EIGE o e, izvješću o ženama i ravnopravnosti spolova. Jednako spolova trebala bi se odražavati i u zapošljavanju i socijalnoj politici. Mislim na zaključke vijeća o inicijativi za zapošljavanje mladih. To su zaključci koji će pozitivno utjecati i na bolju zaposlenost muškaraca i žena. Cilj ovog dokumenta bit će da se procijeni e, instrument jamstva za mladih i da se da doprinos većoj zaposlenosti mladih. Jedan od zaključaka šefova država u Bratislavi trebalo bi biti i e, donošenje odluke o financiranju ovog instrumenta u budućem razdoblju. A jučer na sastanku odbora za zapošljavanje mi smo zaključili da je to ključno. Mladi trebaju taj instrument i zato mi moramo sve više pažnje pridavati upravo ovoj tematici. Na razini vijeća Europske unije želim ponovno otvoriti raspravu o dugoročno nezaposlenim osobama. Osim toga, želim podcrtati da mi želimo dati doprinos i pomoći Europskoj komisiji kako bi se općenito postigla veća ravnopravnost spolova. Želim podsjetiti koliko je važno strateško zalaganje komisije e, za razdoblje 2016-2020. E, ovaj, ovo se zalaganje odražava u dokumentu koji treba zajamčiti ravnopravnost spolova na razini Europske unije i pojedinih država članica. Kao što smo već rekli u raspravi sa povjerenicom Jorovom, jedan od prioriteta Slovačke i Europske unije bit će također pitanje prevencije nasilja nad ženama. Mi promoviramo aktivnosti komisije u tom pogledu i tim aktivnostima se žele zaštititi žene i djeca od nasilja. Mi e, pozivamo na suradnju u tom području i slovačko predsjedništvo će nastaviti sa već započetim pregovorima o pristupanju Europske unije konvenciji Vijeća Europe e, protiv nasilja nad ženama i to pozivajući se na Istanbulsku konvenciju. E, jačanje položaja žene aktivnosti u društvu su ključne i u međunarodnom pogledu i zato je to i dio politika Europske unije u odnosu e, na ostatak svijeta. Jačanje položaja žena i jamčiti temeljna prava za žene, to je nešto ključno kako bismo postigli e, milenijske razvojne ciljeve i kako bismo poštivali naša, e, naše preuzete obveze na svjetskoj razini Pritom mislim na platformu iz Pekinga i na konvenciju o uklanjanju e, svake vrste diskriminacije protiv žena. U kontekstu našeg predsjedništva mi podržavamo sudjelovanje delegacije Europske unije na 61. konferenciji o ženama koje će se držati u New Yorku 2017. godine u Ožujku. Tamo će se govoriti o položaju žena na e, razini tržišta rada. Biće nam zadovoljstvo predstaviti naše aktivnosti i zaključke predsjedništva na tom sastanku, a to je sve u skladu sa našim prioritetima. Predsjednice, poštovani zastupnici i zastupnice Europskog parlamenta, na samom kraju želim vam reći da vjerujem da ćemo zajedničkim naporima uspjeti napredovati i to vrlo kvalitetno kako bismo postigli ravnopravnost polova i sve ciljeve koje su s time povezani. Zahvaljujem na suradnji, malo se odužio moj govor, ispričavam se. Muchas gracias, señor Hvala vam, gospodine ministre. Najskrenije zahvaljujem na ovom izlaganju. spomenuli ste i dakle, nabrojali većinu tema o, na kojima mi već mnogo godina radimo, mi u ovom odboru. Uistinu se nadam da će se neki od ciljeva koje ste spomenuli i ostvariti. Naime, nažalost, svjedoci smo kako u ovom konkretnom području se uvijek iznova postavljaju isti ciljevi iz jednog predsjedništva u drugo, pa se onda nadam da će se ovaj put e, istinski pokušati e, nešto tu učiniti, dakle da će vijeće nastojati pokušati riješiti e, mnoga brojna pitanja. Kao što sam najavila, u prvom krugu intervencija čućemo e, koordinatore, prvo EPP-a, gospođa Zlovski. Hvala. Poštovani ministre, dobrodošao na e, sastanak našeg odbora FAM. Ja sam članica ovog odbora već 13 godina. Bila sam također i predsjednica u prošlom sazivu i imam mogućnosti primijetiti kako se položaj žena mijenja u društvu. A mijenja se i ravnopravnost polova. Vi ste u vašem govoru spomenuli sve sektore kojima se mi bavimo, kao što je rekla i sama predsjednica. U nekim sektorima tijekom godina mi smo mislili da ćemo više napredovati. E, mi u ovom odboru odobravamo neka izvješća koja se koncentriraju na te iste probleme i predlažu se uvijek ista rješenja. Htjela bih vam postaviti pitanje, a tiče se o dvije stvari koje su vezane uz jednakost polova. Na sastanku e, ministara rada i socijalnih politika govorili se o demografskim promjenama i o utjecaju na sustave socijalne skrbi. Mi znamo da je jedan od razloga niskog nataliteta vezan uz probleme koje, s kojima se žene susreću u većini država članica odmah nakon rođenja prvoga djeteta. E, vrlo često se njihova primanja smanjuju poslodavac e, ne želi e, zaposliti ženu s djetetom, žene dobivaju nižu plaću od muškaraca. A i e, u karijeri je ženama teže napredovati. Kao zemlja koja ima predsjedništvo Europske unije. Smatrate li da je moguće poboljšati situaciju žena, posebice majki na tržištu rada? Drugo pitanje vezano je uz prvo, a to je jednakost između muškaraca i žena je pitanje kojem se govori već 60 godina. Spominje se u svim međunarodnim dokumentima, ugovorima i konvencijama. U kontekstu rada e, kluba pučana, mi se bavimo e, takozvanim pitanjem razlike u plaćama između muškaraca i žena. Mislim da je to osnovna tematika i pitanje koje treba riješiti da bismo imali stvarnu jednakost spolova. Što misle e, nadležni e, ministri o tom pitanju? Što misli predsjedništvo o tome? kako možemo postići veću jednakost i e, što se tiče mirovina. Mi primjećujemo da postoje razlike u mirovinama i plaćama i one su danas još uvijek vrlo velike. Hvala vam, gospođa Zavoska. Molila bih, naglasila bih kako je važno da poštujemo vrijeme koje svatko ima na raspolaganju jer nećemo imati vremena za pitanja. Izvolite. Hvala ministre, lijepo što ste došli k nama. Pazila sam, pratila sam pozorno što ste rekli i također um, podupiramo ono što ste rekli. mi se malo brinemo jer ono što piše u programu predsjedništva vijeća ni na koji način ne naznačuje da će politika prema ženama imati bilo kakav prioritet u sljedećih šest mjeseci. Dakle, vi ste rekli nešto o nekim stvarima, ali u pisanom e, programu e, predsjedništva uopće se ne spominju žene niti rodna Znači, mislim, zapravo izgleda kao da će biti šest izgubljenih mjeseci za žene. Znači, pitanje je sada jeste li vi kod uključivanja u program trija predsjedništva, znači ova tri nasljedna predsjedništva, E, hoćete li se zauzeti za usvajanje e, direktive i također hoćete li e, kao što ste rekli se zalagati i podopirati na u izjednačavanja napora u privatnom i radnom životu i također hoćete li se založiti da doista dobijemo strategiju za jednakost, a ne samo strateški dokument, nego Eh, strategiju eh, i kao izvjestiteljica u strategiji za jedno eh, ravnopravnost spolova da je u tome vijeću bilo prilično jednoglasno i da bi doista trebalo se pobrinuti da će da se izda strategija ravnopravnosti spolova. također, kao što je već rečeno od prethodnih govornika o izbjeglicama, ženama i izbjeglicama, neću se na to vratiti, spomenut ću samo Istanbulsku konvenciju. Vi ste rekli da ćete učinkovito raditi na tome, da se e, bori protiv e, nasilja nad ženama i također ste nam e, svojim riječima jasno rekli da pa pitam je li to istina, da ćete se zalagati da cijela Europa, ne samo pojedine zemlje članice, potpiše e, Istanbulsku konvenciju kao e, i ratificiraju u kao cijela Europa. Jesam li ja to ispravno shvatila? Za mene bi to bio jedan e, jasan, politički smjer koji će nam trebati u sljedećim godinama. Hvala. Hvala. Sineska. Hvala. Poštovani ministre, ja vas također pozdravljam na ovom sastanku u ime kluba ECR-a. Imam tri kratka pitanja. Vrlo mi je drago zbog onoga što ste rekli u vašoj prezentaciji. Kad ste govorili o ženskom siromaštvu, to će biti glavni prioritet vašeg predsjedništva. Mi znamo da su žene mnogo češće pogođene siromaštvom, posebice u klubovima, u, skupinama e, koje su ranjivije kao što su žene sa, koje imaju djecu s poteškoćama. U Slovačkoj danas žene koje 24 sata dnevno skrbe o djeci s invalidnosti dobivaju 220 eura mjesečno od države. Vi ste odlučili povećati taj iznos na 247 eura mjesečno mjesečno i na to pozitivno gledamo. Međutim, ja se pitam i pitam vas, je li 247 eura mjesečno e, dovoljno za te majke, je li to e, dostojna plaća za te majke ili je li to način da ih dovedemo u siromaštvo? Drugo pitanje tiče se također siromaštva. Možda biste vi mogli biti malo konkretni e, Koji su sada najefikasni instrumenti u borbi protiv ženskog siromaštva? I sada posljednje pitanje e, tiče se ravnoteže između profesionalnog i privatnog života. Mislim na situaciju o kojoj često govorimo ovdje u Europskom parlamentu, a to su zastupnice žene koje mogu dovesti ženu, e, mogu dovesti dijete u ovu salu, e, na primjer, ali u Slovačkoj, to nije slučaj. Bilo mi je jako drago kad ste vi dozvolili jednoj zastupnici da e, svoje dijete unese u slovački parlament. Vi ste e, branili njeno pravo na to i rekli ste da ćete se boriti e, za izmenu zakona kako bi zastupnice smjele dovoditi djecu u zgradu parlamenta. A sada e, se dolazi do izmjena propisa o parlamentu, znači možemo očekivati od vas da će se tu nešto promijeniti E, kako bismo svima dali na znanje da zastupnici mogu dati primjer usklađivanja poslovnog i privatnog života. Hvala. Hvala vam. Ne želim se sada uključiti u raspravu o nacionalnim pitanjima, ali ipak ću reći da je ovo vrlo dobra inicijativa. Možda bi se moglo o tome razmisliti i šire. E, dakle, možda ne samo majke, nego bi i očevima trebalo dozvoliti da donesu e, da, povedu pardon, <laughs> djecu e, dakle s obzirom da briga o djeci nije isključivo odgovornost majke, gospođa Ja bih samo naglasila, da, htjela sam da naglasiti da djeca obično imaju i majku i oca. Dakle, možda e, zamislite da ministar jednom e, dođe na e, sastanak sa djetetom, to bi bilo vrlo dobro, ne treba samo ženama to pravo. U svakom slučaju, gospodine ministre, hvala vam mnogo na vašem izlaganju. Željela bih naglasiti nešto što jest već spomenuto, E, a nešto o čemu razgovaramo u grupi e, liberala i demokrata u Aldiju a vi biste možda rekli ste da ćete nastojati ubrzati proces ratifikacije Istanbulske konvencije i već je i moja prethodnica to spomenula, dakle podvukla bih činjenicu da je ALDE vrlo zainteresiran za to, podržava e, to i bilo, voljela bih i naglasiti da nam je vrlo e, žao što Slovačka još nije ratificirala Istanbulsku konvenciju. E, dakle, pitala bih vas e, koji bi bili konkretni koraci koje ćete poduzeti da bi se ubrzao taj proces. Dakle, to je najopsežniji međunarodni ugovor u borbi protiv nasilja nad ženama. E, i obiteljskog nasilja. Drugo, e, dakle, e, spomenula bih ravnopravnost LBGTI osoba. E, imamo dokument iz lipnja koji je bio prvi put u povijesti Europske unije da je postignut politički konsenzus 28 članica kako treba ojačati osvještenost ljudi u Europskoj uniji o tom aspektu života LGBTI osoba. E, od država članica se očekuje godišnji izvještaj o napretku u situaciju u kojoj žive LGBT osobe i time treba osvijetliti područja u kojima postoje e, problemi i e, tako poboljšati mogućnost pronalaženja rješenja za te osobe u cijeloj Europi. Dakle, prvi se e, izvještaj očekuje do kraja 2016. pa bi moje konkretno pitanje bilo koja će biti inicijativa slovačkog e, predsjedništva da se postavi ova tema na dnevni red Europske unije. Hvala lijepa. A sada u ime GUE riječ ima gospođa Bjork. Zahvaljujem i pozdravljam gospodina ministra na sjednicu našeg odbora, dakle da Već su moje kolege govorili o važnosti Istanbulske konvencije i o tome kako nam je vrlo stalo da se ostvari napredak tu i da se dakle ratificira ta konvencija na razini Europske unije. E, pitanje koje bih ovdje htjela naglasiti, e, naime vi ste spomenuli da ćete se baviti i e, siromaštvom žena, da je to jedno tema kojima ćete se jako baviti, pa bi me zanimalo koje politike predviđate kako bismo to poboljšali i kako bismo uskladili radni život žene i obitelj i obiteljski obaveze, odnosno roditeljstvo. Dakle, kakve nam zakonska rješenja tu mogu pomoći? Dakle, imamo, mi imamo e, zakon E, po kojem su te obaveze ravnopravno doista na istoj razini podijeljene između e, dva spola, pa me e, zanima što mislite da tu poduzeti. Također, ono što je važno i što je tu bitno je da se poveća mogućnost brige za djecu, odnosno skrbi za djecu. Dakle, tu također treba jedna politička podrška. Dakle, željeli bismo da se ambicioznije pristupi e, tom pitanju brige za djecu. Što se tiče e, siromaštva žena, to je također u velikoj mjeri važno da se pokaže utjecaj e, politika štednja upravo na e, siromaštvo žene. Dakle, mi u norskim zemljama imamo e, broj žena izbjeglica koje to naročito snažno pogađa. Tu su bitne socijalne službe i mislim da vijeće treba E, predlagati takve politike koje neće podrivati e, socijalnu poziciju žena i ono e, što još želim naglasiti posljednje, ali ne najmanje važno, to su reproduktivna prava svih osoba u Europi. Svi imaju pravo odlučivati o vlastitom tijelu, a to je nešto čime se još nismo bavili, što nismo riješili. Hvala. Ďakujem veľmi pekne a teraz poprosím za skupinu zelených. Hvala u ime zelenih. Riječ ima gospodin Urtas. Thank you minister for being with us today and thank you for your presentation. Um, Hvala gospodine Micel što ste došli danas i zahvaljujem na vašem izlaganju. Dakle, mnogi imamo osjećaj da su pitanja, odnosno rješavanja pitanja vezane uz rodnu ravnopravnost zapravo blokirani. Postoji određena frustracija jer se stvari jednostavno ne rješavaju. Mislim da je važno da vaše predsjedništvo toga bude svjesno. E, složio bih se sa onim što su druge kolege već rekli da smo mi zapravo razočarani što mnogo toga što u vašem programu nema mnogo toga o rodnoj ravnopravnosti da kako vi imate priliku to promijeniti i drago mi je bilo čuti da želite ubrzati proces ratifikacije Istanbulske e, konvencije. Što se tiče drugih e, zakonodavnih akata e, i tu bi se e, moglo ubrzati njihovo donošenje odnosno kako bi niz zakona koji su predloženi postali e, realnost. E, ne znam možemo li e, očekivati kakve rješenja u sljedećih šest mjeseci. Nama je to vrlo važno. Mi naime u odboru bi htjeli da se to ostvari. A druga tema, naime, kada je uklonjena direktiva o porodiljnom dopustu. Za nas je to također bilo veliko razočarenje, dakle i to je jedan e, prijedlog zakonodavnog akta i zanima me hoćete li u sljedećih šest mjeseci potaknuti razgovor s komisijom da se vidi zašto se to dogodilo, odnosno što se tu može učiniti. Dakle, evo dva pitanja. Jedno se odnosi na žene u upravnim odborima e, i e, drugo koje sam Hvala za Europu slobode demokracije. Hvala. Također vas pozdravlja u ime kluba FDD-a. Neću ponavljati ono što su kolege i kolegice rekli. Mi imamo različita mišljenja što se tiče sadržaja. Ipak svi smo se složili oko toga da postoje neka urgentna pitanja mi smo sada na početku novog semestra i samo govorimo o dobrim namjerama. Nažalost, u šest mjeseci je nemoguće stvari promijeniti, a to smo konstatirali. Nemoguće je na ozbiljan način poraditi barem na jednoj od točaka koje ste vi spomenuli. Ja bih htjela sada bolje shvatiti sljedeće. Možete li vi unutar vijeća biti glasnogovornik naših ciljeva? E, koja e, svjesnost postoji među drugim državama članicama o stvarnim potrebama žena? To vas pitam zato što vam želim dati ovaj primjer. Evo, jučer u Italiji vlada je odlučila u sklopu politike za sponzorizaciju dana plodnosti imati politiku e, kojom će se poticati to da žene imaju prvo dijete prije 30. godine života. I došlo je do burne reakcije jer ovakva politika izgleda da ne uzima u obzir razloge zašto žena ne odlučuje imati dijete prije 30. godine života. E, ne uzimaju se u obzir poteškoće zbog kojih žene ne mogu paralelno voditi kvalitetan profesionalni i privatni život. Ne mogu skladiti rođenje djeteta sa vlastitim poslom i zato imamo veliku nezaposlenost žena. Dakle, koja je svijest država članica o tim pitanjima, koliko su one upoznate s tim poteškoćama, jer e, politička propaganda vlada nije nešto e, što je obećavajuće. Vijeće mora stvarno shvatiti koji su naši problemi, a mi ih iz godine u godine ponavljamo. To su uvijek ista pitanja, isti problemi na koje još ne pronalazimo odgovore. Hvala. Ďakujem veľmi pekne. E, v tejto chvíli chcem sa spýtať, či ďalšie panie poslankyne alebo páni poslanci... Zahvaljujem vam. E, e, i predlažem da krenemo dalje s pitanjima. Dakle, ako imamo još tri govornika. Dakle, molila bih vas da budete što koncizniji moguće kako bi ministar imao dovoljno vremena za odgovore. Hvala. E, gospodine predsjedavajuća, zahvaljujem ministru. S obzirom e, da je spomenut izvještaj o e, ženama migrantima, voljela bih postaviti nekoliko pitanja s tim u vezi jer sam radila na izvještaju. Sam je izvještaj imao tri dijela. Jedno je bila E, se odnosio na sam put, odnosno migraciju. E, drugo su, je bio opis načina kako žemlje migrantice e, dolaze u zemlju i napokon onda integracija u društvo. A ono što je bilo zajedničko za sve faze je visoka razina naselja, dakle od odlaska kretanja do dolaska integracije u društvo govorilo se e, koliko su e, kakvu su zdravstvenu skrb dobivali e, mogućnosti preukošenja prevoditelja i tim različitih načina integracije. Radi se tu o jednom ogromnom pitanju, ogromnom području, nečemu što neće jednostavno nestati samo od sebe, naime migracija će se nastaviti pa bih molila e, da podijelite s nama svoje razmišljanje o načinima kako se mogu rješavati teme. Također bih podržala ideju da vijeće potakne dijalog o tome. Nadam se da ćete održavati kontakt s ovim odborom jer je i za nas to vrlo važno pitanje. Pani poslankinja Besera. Zahvaljujem, gospođa Beserana. Zahvaljujem, e, ministre. Imam jedno konkretno pitanje. Od kada ste preuzeli predsjedanje vijećem, smatrate li da postoji volja, odnosno predanost, da se prijeđe dalje na s radom na dokumentu o ženama u upravnim odborima. Mislim, ovdje postoji prilično veliki konsenzus, od nama da je ovo učinkovita i dobro dokazana mjera i naše pitanje je želite li e, poduprijeti ovaj dokument i želite da se na njemu dalje radi, hoćete nešto učiniti po tome. E, gospodin Sebastian, e, zahvaljujem ministru. E, moram reći da sam malo zabrinut zbog riječi koje ste rekli o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Naime, rekli ste da će biti pokrenuti pregovori i da smo čuli u odboru FEM e, povjerenicu Jorovu koja je rekla da je Europska unija spremna ove godine potpisati Istanbulsku konvenciju. Dakle, postoje određena kontradikcija između onoga što ste vi rekli i e, što je rekla povjerenica Jorova. E, mislim, Istanbulska konvencija najbolja je platforma za borbu protiv, instrument za borbu protiv nasilja prema ženama. A znate koji je sada već datum, pa nemamo više puno vremena. Mogu li točno znati kakva je situacija s time? Zahvaljujem na ovim e, stručnim i kratkim napomenama, a sada dajem e, riječ ministru da odgovori na pitanja. Dajem vam deset minuta. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnici, e, mislim da se možemo svi složiti da je deset minuta vrlo malo vremena da se dade dobre odgovore, pa se unaprijed ispričavam ako neću odgovoriti baš na sva pitanja dovoljno detaljno. Što se pak e, tiče pitanja o internim nacionalnim pitanjima, Dostala sam dopis e, u kojemu sam vas pozvala na sastanak i ponavljam još jednom. E, rado ću s vama raspravljati o tim pitanjima i osim e, dakle, dakle onih 30 eura u doplatku bit će još i drugih promjena koji će se odnositi na plaću koja se primitke dotičnih skupina. I činjenica da se žena brine za dijete cijeli život, e, recimo dijete s posebnim potrebama e, ili s invaliditetom, da žena ima e, onda pravo na određen doplatak, ali znate kako političari znaju promijeniti mišljenje o tome ali ja ću svakako rado s vama s tim o tome razgovarati. Zahvaljujem vam još jednom e, na vašim aktivnostima u ovom području ovdje u parlamentu, ali također i kod kuće u vašim zemljama. Dakle, postoji prostora za daljnji razvoj e, po ovom pitanju i u e, koaliciji naše vlade. A sada da stanem, možda krenemo od temeljnog pristupa. E, kao što sam spomenula na početku, znači trio predsjedništava planira mnoge aktivnosti u takvom mm, okviru, dakle u triju predsjedništva, Nizozemska, Slovačka i Malta i ponekad je moguće pokrenuti neke inicijative, ali možda ih nije uvijek moguće do kraja provesti u, roku našeg predsjedanja. I naravno mi komuniciramo na najvišoj političkoj razini, konzultiramo se s komisijom, e, sa povjerenicom Tyson i, e, i pripremamo stvari na takav način da ako recimo nešto nije uspjelo dovršiti nizozemsko predsjedanje, mi onda dovršimo ta pitanja. Dakle, Možete li e, možda sagledati ova pitanja i u toj perspektivi? Evo, mogu li ponoviti, konzultirali smo se u mnogim pitanjima s Europskom komisijom kako bismo e, bolje sagledali legislativne i nelegislativne aktivnosti. Ako to sagledate u okviru ove, e, u ovom okviru, dakle tri uključene zemlje, to bi bilo dobro. Dakle, E, naravno da je nizozemsko predsjedanje postiglo određene napretke, ali e, nije puno stvari do kraja završeno, konačno završeno i siguran sam da ćemo uspjeti postići rezultate i zaključke do kraja e, našeg predsjedanja. Kada pak govorimo o ravnopravnosti i pitanjima kvalitete života, to se odnosi na sve prioritete koji su izneseni i na širi način još i jučer. Jučer na odboru EMPU, odbor za Kada govorimo o europskom semestru i socijalnim pravima, to se također odnosi i na vas. To je jedna nadstruktura koja je vrlo važna. I ako, da, da to kažem, iscrpnije, morao bih ponoviti puno stvari koje sam rekao i jučer. Naime, postoji niz prioriteta mm, sa kojima smo suočeni, koje uzimamo u obzir naravno, a što je sve povezano s činjenicom da smo e, imali vrlo visoke ambicije prema svim temama i željeli učiniti dodatne napore. Naime, organizirali smo specijalne konferencije u Bratislavi i tako dalje i zainteresirani smo za socijalni dijalog. Ne radi se samo o tripartitnom e, pitanju e, koje su uključeni poslodavci i posloprimci, a nego i razne druge socijalne skupine koje imaju ne samo mogućnost nego i obvezu sudjelovati u tripartitnim razgovorima i moramo poštivati njihove poglede i napomene i e, on njih treba onda odraziti u zakonodavnim predlozima. Još jednu ideju sam željela iznati pred vas, a to je pitanje kako europske i kako je percepcija europskih institucija u očima građana i došli smo do zaključka da nije baš uvijek najpozitivnija, odnosno slika europskih institucija u očima građana i javnosti, posebice komisije, parlamenta, vijeća. I upravo zato smo odlučili učiniti više i upravo zato je prvi neformalni, e, neformalno vijeće ministara za socijalna pitanja koje je održano, a to je spomenula gospođa Zabrska, znači za stariju populaciju i dalje, a povezano sa pitanjima razvoja, digitalizacije i tako dalje i napredcima o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, e, robotizacija i digitalizacija na tržištem rada, zbog čega nestaju neka radna mjesta. I ja sam e, ministre, ministre poveo u jednu tvornicu gdje smo uspoređivali situaciju prije 20 godina i situaciju kakva je sada. Doista su neka radna mjesta potpuno nestala. I važno je pronaći ove veze između legislativnih predloga sa stvarnom situacijom u praksi. I bila, bio me prilično me razveselilo što su svi ministri došli na taj sastanak vijeća kao i e, što su došli u posjet tvornici. Te zaključci koji se odnose na ove prioritete također imaju za konačni cilj da Europsku uniju približe građanima. Puno smo postigli, ali nismo možda to uspjeli nekako prodati građanima jer su mediji imali drugi fokus. Pa želimo poboljšati to u suradnji sa Europskom unijom i sa pojedinim odborima parlamenta. Dakle, toliko kao opći uvod, a sada na konkretnija pitanja. Dakle, Istanbulska konvencija. Svakako, ovo je jedna od velikih e, tema o kojoj se sada već dugo razgovara i na nama je da cijeli proces e, povedemo dalje i ubrzamo ga. Nisam protiv e, namjera povjerenice Jurove da se to učini do kraja godine. Naravno da nisam, ali naša je dužnost da osiguramo da e, dođemo do finala. To je traje, proces koji traje, nije na samom početku, a neka pitanja koja ste iznijeli već su obrađena i odrađena. i sada e, je već odlučeno da će Europska unija u cijelosti potpisati, kao e, cijela Europska unija potpisati Istanbulsku platformu i Slovačka je također odlučila krenuti u rad na zakonodavnom prijedlogu e, zakona koji se odnosi na rodno nasilje sa možda, možda je to je korak e, dalje e, jer proces implementacije e, Istanbulske konvencije je prilično daleko sežan, a mi ćemo učiniti konkretne korake da ugradimo u zakonodavstvo konkretne primjere iz konvencije i svakako i vas da se uključite u širu raspravu. Jedan od naših prioriteta je da se da idemo u susret ratifikaciji. Naravno da će ratifikacija na nacionalnoj razini potrajati, to je dugi proces i svakako zahtjeva individualni pristup u svakoj zemlji. Dakle, ovo je ambicija koja jest realistična. I znam da su neki od vas možda već dosta frustrirani što mnogi su ovih zakonodavni akti nekako ostavljeni po strani e, koji i na njima se rad e, usporio kao na primjer je ovaj, o ženama u upravnim odborima i naše namjera da to pokrenemo ponovno. I to također vrijedi i za direktivu o izaslanim radnicima. No komisija zapravo ne odgovara uvijek na stavove određenih zemalja e, članica. Komisija često e, ide u svojim smjerom i ignorira druge glasove. Znači mi jedno šest, sedam godina raspravljamo nešto, a ne uzimamo u obzir neke činjenice, što mislimo da nije u redu i prihvatljivo, da je 11 zemalja članica digne žutok, žuti tako e, važnom pitanju kao što je ova direktiva i svakako da je ta direktiva nužna i potrebna posebice, posebice za neke zemlje članice. Ali e, mislim da nije stvar uvijek e, dobro pripremljena. Čitavo područje možda nije bilo dobro pripremljeno prije nego što se krenulo u zakonodavni rad, a to vrijedi i za neke druge e, dokumente u vašem odboru znači kojim se bavi vaš odbor. Dakle, što se tiče žena u upravnim odborima, mi bismo bili sretni kada bismo uspjeli napredovati do kraja predsjedništva na tom e, pogledu. Čak i da to dalje samo pokrenemo bi već bio napredak. Naravno da nema baš e, puno, da nemam puno vremena pa ne znam na što da odgovorim prvo, Netko je rekao da naši prioriteti na, papiru izgledaju dobro, ali u stvarnosti ne tako dobro, pa pogledajmo to još jednom iz drugog kuta možda. Pogledajmo cijeli trio predsjedništva, nizozemci su krenuli sa nekim failovima, mi smo e, nastavili rad na njima, iako nismo ih naveli pojmenicu u našim prioritetima, ali radimo svakako na njima. Isto vrijedi i za odbor za zapošljavanje, gdje je bio malteški ministar i već smo dogovorili da ćemo zajedno raditi na nekim e, e fajlovima koje će oni preuzeti od nas. Pa molim vas da doista sagledate stvari u cjelokupnom kontekstu, kontekstu cijelog trija predsjedništva, a tu ćete možda pronaći odgovore na neka od vaših pitanja. I tu ćete možda pronaći i neke od onih stvari koje niste uspjeli pronaći na popisu prioriteta slovačkog predsjedništva. Šest mjeseci za početak rada na nekom dokumentu i zaključenje rada je prekratko Kad, zamisli, kad samo zamislite o tome koliko je kompleksnih postupaka e, u institucijama kojima to treba odraditi, to nije realistično za šest mjeseci. Ako želite da to detaljnije uđemo to reći ću vam još i detaljnije, ali evo samo ponavljam da konferencije i događanje manifestacije koje će se održati u Bratislavi su važne u ovom kontekstu i ponavljam još jednom poziv svima na te konferencije. Zahvaljujem. Zahvaljujem ministre na odgovor na naša pitanja kao i na pozivu na konferencije. A sada ćemo nastaviti raditi našem dnevnom radu sa, nakon petminutne pauze kako evo samo bi ministru i šansu da izađe.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 Vážené kolegyne, kolegovia, poprosila by som vás... Poštovani kolege i kolegice, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo nastavili s radom onako kako je predviđeno našim programom. Imamo i simultani prijevod. Imat ćemo tu mm, simultani prijevod nekoliko minuta duže nego što je predviđeno. U 11 sati trebao je započeti sastanak koordinatora. Molim vas da budete što kraći Dajem odmah riječ izvjestiteljici, gospođi Besera imate riječ, izvolite. Hvala predsjednice, bit ću kratka. Znam da je danas prvi rujna, to mu je potpuno jasno. Znam da je teško ponovno započeti nakon ljetne stanke. Ovo je izvješće odaslano e, zastupnicima u Sjeni 12.7. E, tako su oni imali mogućnost proanalizirati moj stav. Biću sada vrlo kratka i samo ću reći koji je općenito smjer koji sam sjedila u pisanju ovog dokumenta i htjela bih reći koji su sektori one koje ću spomenuti u svom dokumentu. Reći ću i koji je cilj ovog izvješća koje e, treba imati značajan utjecaj u svim sektorima kojima se bavi. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni koji su, kao što sam rekla, već dobili prijedlog prije ljetne stanke, dakle u srpnju. Nakon što sam predstavila radni dokument i nakon što sam čula razne eh, ove njihove, eh, njihova mišljenja, nakon što to budem učinila, mi ćemo onda u eh, od 17.21. primati vaše amandmane 21.10. E, odbor FAM krajem desetog mjeseca izglasat će ovo izvješće i onda ćemo nakon toga imati e, glasanje na plenarnoj sjednici u e, studenome. Sada ću predstaviti opći, opće usmjerenje ovog izvješća pod naslom promicanje rodne jednakosti u području mentalnog zdravlja i kliničkih istraživanja. Kao što sam rekla, općenito se temeljimo na definiciji Svjetske zdravstvene organizacije o samom zdravlju. Radi se o stanju dobrostanja socijalnog, zdravstvenog ne radi se samo o neprisutnosti bolesti. Nedovoljan pristup resursima dovodi do e, različitih e, sanitarnih rizika između muškaraca i žena i do različitog pristupanja sanitarnim uslugama. Biološke razlike znače, zbog, znače ženama različite opasnosti, posebice što se tiče seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Bez obzira na to, istraživanja i praksa i dalje ne uzimaju u obzir razlike između muškaraca i žena što se tiče zdravlja i lječničkog liječničkog tretmana. E, žene e, predstavljaju e, nedovoljan broj, nisu dovoljno zastupljene u istraživanju i u istraživanjima se još uvijek sve temelji na poimanju da je sve jednako kod muškaraca i žena, osim naravno reproduktivnih organa, a ne uzimaju se u obzir druge karakteristike koje utječu na zdravlje. Zbog toga žene dobivaju preventivno liječenje ili druga liječenja koja su testirana na muškarcima i zato bi to moglo biti kontraproduktivno za žene. Financiranje koje Europska unija daje istraživanju E, jest novac poreznih obveznika muškaraca i žena. Što se tiče mentalnog zdravlja, općeniti pokazatelji vezani uz psihijatrijske probleme slični su što se tiče muškaraca i žena. Međutim, postoje jasne razlike što se tiče roda e, kod žene, kod žene i muškaraca koji imaju mentalnih problema, posebice kad mislimo na depresiju i tjeskobu, to su najčešće patologije. Žene nisu potpuno uključene u zdravstvene politike na nacionalnoj europskoj razini. To je ključni element ovoga izvješća i nadam se da ćemo se na tomu temeljiti kad budemo e, pisali sadržaj zaštita ljudskog zdravlja treba biti zemčena u svim politikama. Moramo surađivati e, sa drugim državama članicama kako bismo smanjili izvor opasnosti za mentalno i fizičko zdravlje. To je zakonska obveza koju svi mi priznajemo. Vijeće je usvojilo jednoglasno pristup e, kvalitetnoj zdravstvenoj njezi, jednakost i solidarnost kao zajedničke vrijednosti na kojima se temelje zdravstveni sustavi država članica Unije. Kad govorimo o jednakosti, e, tu mislimo na e, jednaki pristup uslugama bez obzira na etničku pripadnost, rod, dob, E, socijalnu situaciju i mogućnost plaćanja njege. Povelja Europske unije o temeljnim pravima jamči svim osobama pristup zdravstvenoj preventivnoj njezi i jamči također dobivanje zdravstvene njege na temelju e, nacionalnih propisa. Sva ta načela popraćena su e, općenitom obvezom da se poštuje zdravlje načela povelje e, o temeljnim pravima također su upotpunjena obvezom da se uključi rodna perspektiva u zdravstvene politike na temelju europskih ugovora. tu su nadležni svi e, oni koji se bave politikom zdravstva na lokalnoj i nacionalnoj razini. Europska komisija je već objavila mnoga izvješća sa podacima o zdravlju žena i njihovom pristupu zdravstvenoj njezi. U nakon objavljivanja ovih dokumenata, međutim nismo imali konkretne programe ili djelovanja kako bi se došlo u susret specifičnim potrebama žena koje predstavljaju većinu stanovništva Europskoj uniji. Javno zdravstvo i dalje ignorira rodna pitanja, a to je jasno kršenje ugovora i zakonskih obveza koje bismo trebali poštivati. To je sada bilo općenito. Što se tiče same strukture i izvješća, kao što ste vidjeli u prijedlogu, ovdje se govori o mnogim temama. Ja sam ovdje predvidjela tri dijela. Kao prvo, opći dio gdje se govori o rizicima i zdravstvenim pravima žena. Drugi dio, tu se govori o mentalnom zdravlju, općenito, ali i specifično. I u trećem dijelu, koji je po mom sudu ključan, Govori se e, o mnogim sektorima e, koji su povezani s ovom temom, na primjer klinička ispitivanja. E, gdje se treba uzeti u obzir da žene predstavljaju više od 50% populacije i tu trebamo imati veću transparentnost. Sada dajem riječ svima vama kako biste mi dali vaš doprinos ili u svakom slučaju mogu odmah spomenuti koji su rokovi kako bi izvjestitelji u sjeni dali svoj doprinos u pisanju ovog dokumenta. Ja sam na raspolaganju ako budete željeli surađivati sa mnom i također ću neformalno surađivati s izvjestiteljima u sjeni. Mislim da je to ključno za pisanje ovog dokumenta. Naravno da ćemo se o sadržaju dogovarati u hodu. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospođi Beseri na prezentaciji ovog izvješća, a sada ćemo čuti izvjestitelje u sjeni pojedinih klubova. U ime Pučana možda nemamo nikoga u sali, zato dajem riječ predstavnici socijalista i demokrata. Hvala lijepa. Ispričavam se e, što sam došla malo prekasno, ali čula sam samo završetak vaše prezentacije. Ipak pročitala sam i ona je stvarno impresivno e, sročena i Moram reći da mi je jako drago što mogu surađivati s vama na ovom dokumentu, zato što imam prethodno iskustvo, radila sam sa osobama s mentalnim poremećajima, imala sam e, e, kulturološke aktivnosti, i bila sam ambasadorica za mentalno zdravlje i kad sam se vratila u svoju državu također sam pokrenula razne inicijative perspektiva rodne ravnopravnosti je tu jako važno i ovi aspekti su važni općenito za zdravlje. Mentalno zdravlje je tu e, posebno važno. Moramo imati sveobuhvatni pristup koji će e, obuhvaćati čitavu zajednicu i to je u skladu sa Europskom strategijom za zdravlje od 2017. do 2021. godine. Možda kolege znaju da depresija, tjeskoba, napadi panike su dvostruko rašireni među ženama nego među muškarcima. I zato to utječe na život žena. Žene su eksponirane negativnom utjecaju u svom životu, zbog toga su pod većim rizikom. Zato mislim da je to nešto što trebamo spomenuti u ovom dokumentu. Mentalno zdravlje je također stigmatizirano u našem društvu. Vrlo često žene ne mogu o tome slobodno razgovarati. Samo dvije od pet osoba koje imaju mentalne poremećaje traže postavljanje dijagnoze i tretman. I zato što imamo mnoge stereotipove, žene se često osjećaju samima i zato ne dijele e, informacije o svom stanju sa drugima. Žene vrlo česte imaju probleme vezane s mentalnim zdravljem kada ostanu bezvoljene osobe, kad su same, kada prekinu dugačku vezu i nemaju više društvo. Zato trebamo promovirati edukaciju o mentalnom zdravlju kako bismo stvorili veće razumijevanje o toj temi. Moramo imati bolje politike koje će smanjivati rodne stereotipove i moramo smanjiti nasilje nad ženama temeljeno na spolu. E, rodna ravnopravnost e, i socijalna isključenost i nešto što ima utjecaj na e, mentalno zdravlje žena i zato trebamo i na tomu poraditi. I zato želim pocrtati važnost podrške zajednice i važnost oblika intervencije i pomoći. Mi u Jedinoj Kraljevini imamo takozvano e, socijalno pomaganje to znači da potičemo osobu da e, ima određene aktivnosti u društvu i da dolazi u doticaj s drugima. To je vrlo dobra praksa koju možemo svakako preporučiti drugima. E, nadam se da ćemo kvalitetno surađivati na pisanju ovog dokumenta. Hvala. Zahvaljujem. A sada dajem riječ gospođi Bjork. Thank you. E, ja Hvala. Vrlo kratko ću reći i ja sam pročitala radni dokument i mislim da je vrlo dobar i veliko je užitak zapravo e, surađivati s vama. Sama struktura izvrsno e, izgleda i drago mi je da ste to ovako iznijeli. Moj bi prijedlog bio da možda još možemo dodati e, sindrom istrpljenosti E, to se u Švedskoj, to je tema koja se postavlja, dakle jednostavno radni vijek, odnosno radni život e, žena se mijenja i vidimo da žene koje rade u sektoru socijalne skrbi u školama, da oni dolaze također pate od psihičkih e, poremećaja i psihičkog zamora i tu to je nešto što bismo možda mogli spomenuti ili čak naglasiti u ovom izvještaju, dosta se o tome nije govorilo. Hvala. Zahvaljujem gospođi Bjork, a na kraju rasprave dajem riječ gospodinu Sebastijanu. Hvala. Zahvaljujem izvjestiteljici i predsjednici. E, govorim u ime odbora DEVE vrlo mi je drago što ćemo imati mišljenje o ovom izvješću. Upravo smo jučer predstavili prijedlog mišljenja pri odboru DEVE. Ja sam izvjestitelj, sve je pozitivno prihvaćeno. Imali smo i kvalitetnu raspravu, čuli smo e, doprinos različitih klubova. Mi ćemo se svakako pozvati na ove točke koje su spomenute u ovom radnom dokumentu. Mislim da su one vrlo zanimljive i sve ove aspekte ćemo spomenuti u politici suradnje Europske unije. Imamo neke točke koje su nama vrlo važne. Na primjer, postoji vrlo čvrsta veza između siromaštva i e, rodne e, politike, jer žene vrlo često su pogođene e, siromaštvom. Neke bolesti koje su zaboravljene ili se ne liječe puno češće pogađaju žene. Imamo li mogućnost financiranja ovakvih e, intervencija? E, hoće li istraživanja donijeti e, dodatne prednosti građanstvu. Neke strategije se ne spominju u Europskoj strategiji za inovaciju. Mi o tome želimo dublje porazgovarati. Postoji još jedno pitanje za koje je odgovorna Europa, a to je e, delokalizacija kliničkih ispitivanja i njihovo premještanje u Afriku. Mislim da ste o tome već čuli, postoje neki filmovi o ovom pitanju. Klinička ispitivanja koja provode multinacionalke prebacuju se u Afriku zbog vrlo jasnog razloga, zato što populacija nema nikakav drugačiji pristup e, ljekovima, a to znači da se krše temeljna prava ovih osoba koje se ponekad pita za e, pristanak u sudjelovanju za sudjelovanje u takvim testovima, ponekad i ne. Mi bismo htjeli da se i ovo pitanje spomene u vašem e, mišljenju. Ja sam također član ovog odbora, vjerujem da ćemo dobro surađiviti jer je do sada suradnja između odbora DEVE i FAM uvijek bila dobra. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Sebastijana, ovom doprinosu. Imamo jako malo vremena, ali dajmo sada riječ izvjestiteljici za zaključak. Hvala, bit ću kratka. Zahvaljujem na vašem interesu za ovaj dokument. Zahvaljujem i e, on, riječima kolega i kolegica koji su danas govorili. E, zahvaljujem što se tiče izvješća odbora FAM i što se tiče mišljenja odbora DEVE. Mi ćemo paralelno imati još jedno izvješće i mišljenje o pristupanju u pristupu lijekovima. Mnogi članovi ovog odbora se bave e, tim drugim izvješćem jer su to dva povezana pitanja. Dakle, ovaj postupak će biti složen. Ako želite, možemo čak organizirati zajednički sastanak odbora. U svakom slučaju, e, to ćemo odlučiti u hodu. Hvala. Ehm, time zaključujem današnji